Good afternoon, colleagues. Dobar vam dan, kolege. Good afternoon, colleagues. Dobar dan, kolege. Starim, jer očigledno ja sam posljednja potpredsjednica odbora IMKO iz prethodnog mandata, stoga mi je čast i zadovoljstvo da budem predsjedatelj po prvi i posljednji put sastanak ovog odbora. Drago mi je što vidim poznata lica i dobrodošlicu želim svim novim članovima ovog odbora. Nadam se da ćemo svi imati zanimljiva i izazovna vremena pred nama. Kao što znate, e, zamoljena sam da vas podsjetim kako je svrha ovog sastanka izabrati predsjednika i potpredsjednike ovog odbora. Slijedit ćemo članak 213 poslovnika Europskog parlamenta. Prvo ćemo izabrati predsjednika, a nakon toga podpredsjednike. Tajništvo također je obavješteno o zamjenicima koji mijenjaju punopravne članove na ovom glasovanju. Prvo moram potvrditi da, je, da imamo kvorum. Tako da pitam ima li nominacija kandidatura za izbor predsjednika odbora INKO? Vidim kolega gospodina Kolaja. Trebamo li se prebaciti na češki, ali mu dajem riječi da predstavi kandidat. Ja bih želio predložiti Petra Desuta. Ima li još kandidata? Nema. Gospođa De Suter, molim vas potvrdite sljedeće. Prvo, daje ti pristanak na ovu kandidaturu? Da. Drugo, možete li potvrditi da ste punopravna članica ovog odbora? Ja sam punopravna članica i posljednje, možete li potvrditi da ste e, ispunili izjavu o financijskim interesima i izjavu o kodeksu ponašanja? Jesam. Budući da postoji samo jedna kandidatkinja, ako nema prigovora, predlažem da e, glasujemo aklamacijom. S ovim, gospođo de Suter, čestitam vam. Vi ste sada nova predsjednica ovog odbora i želim vas pozvati da dođete ovdje na podiju. Dear Dragi kolege, hvala vam lijepa na ovom izboru. Mene kao predsjednice ovog odbora drago mi je preuzeti ovu dužnost i nadam se da ćemo konstruktivno surađivati i naravno obaviti puno važnog posla u ovome odboru. Ma, moja je sada dužnost da krećemo na iduću točku, a to je izbor predsjednika odbora. I Postavit ću pitanje, imamo informaciju kandidatura za različite pozicije, ali sada pitam ima li bilo kakvih izmjena u imenima. Ispričavam se, moram pogledati. Prvo ću pozvati na kandidature za prvog potpredsjednika odbora, gospođa Čalerava. Veliko nam je e, zadovoljstvo predložiti Pija Kaleski za poziciju potpredsjednice. E, mislim da će on biti izvrstan kandidat. Mogu li zamoliti kandidata, e, može li potvrditi da je punopravni član ovog odbora? i da ste također dali svoju izjavu o financijskim interesima, izjavu vezanu za kodeks podašanja. Ja jesam obavio i taj dio posla. I pristajete li na kandidaturu? Da. Ima li još kandidata za mjesto prvog podpredsjednika odbora? Ako ne, možemo izabrati podpredsjednika aklamacijom. And I'm uh, happy to invite Drago mi je što vas mogu pozvati da mi se priključite na podiju. So we will proceed sada dalje, slično za mjesto drugog potpredsjednika odbora. Postoji kandidatura za mjesto e, gospođa Gebhardt. Hvala vam lijepe, gospođo predsjednice. Imam veliku čast u ime svog kluba, socijalista, predložiti gospođu Grapini. Hvala lijepa. Gospođo Grapini, prihvaćate li kandidaturu? Da. Hvala lijepa molim, e, mom klubu i svim klubovima. Ponovno pitam, jeste li punopravna članica ovog odbora, jeste li izvršili svoje obveze vezane za izjavu o financijskim interesima i kodeksom ponašanja? Jeste, dakle hvala vam lijepa na tomu. Ima li drugih kandidata za mjesto drugog potpredsjednika odbora? Ne. Možemo aklamacijom vas izabrati. So we will proceed. Idemo dalje na mjesto trećeg potpredsjednika odbora. Imali kandidaturu gospodin Švab. Hvala, gospođo U ime EPP-a predlazem Ružu Tun. Gospođo Tun, prihvaćate li kandidaturu? Da, hvala vam lijepa. Punopravna ste članica ovog odbora, da. Jeste li ispunili izjavu o financijskim interesima i e, izjavu o kodeksu ponašanja? Hvala vam na tomu. Ako nema drugog kandidata... U redu, molim vas, priključite nam se ovdje na podiju. Good, U redu. I četiri četvrti potpredsjednik kandidature, gospođa Gephardt. Drago mi je što mogu predložiti i kao četvrtog e, potpredsjednika. Marquez, you accept... Gospođo Marquez, prihvaćate li e, kandidaturu? Da, kao vi ste punopravna članica ovog odbora i jeste li ispunili izjavu o financijskim interesima i izjavu vezanu za kodeks ponašanja? Je, da. Ako nema drugih kandidata za ovu dužnost, aklamacijom izabiremo četvrtu potpredsjednicu. Nakon što smo izabrali predsjedništvo, zadovoljstvo mi je najaviti da 24. srpnja ovdje u 9 sati u Briselu imamo idući sastanak i ovaj sastanak time zaključujemo.